E, glasovanja, ali prije toga imam jednu obavijest. Zapisnik sa jučerašnjih snaka e, je dostupan, imate li komentara? Ako ne, onda smatramo da je zapisnik odobren.